vijeća o direktivi o mreži i informacijskim sustavama u Europskoj uniji. Naslov direktive će biti e, zabilježen u zapisniku ovog zasjedanja i imamo rok od tri mjeseca e, da iznesemo naše primjedbe počevši od sutra. Dakle, taj rok počinje teći 10. lipnja. Prva točka dnevnog reda je usmeno pitanje e, komisije